Dear colleagues. Dragi kolege. Mislim da možemo početi. Idemo na sedmu točku dnevnog reda. Priopćenja predsjedatelja vezano uz sastanak koordinatora održan 13. travnja. Ako nema primjedbi, onda možemo smatrati da su preporuke usvojene. Sada odmah krećemo s elektroničkim glasovanjem. Prva točka dnevnog reda je glasovanje o direktivi o posrednoj prenamjeni zemljišta. Glasovat ćemo elektroničkim putem o stajalištu vijeća vezano uz usvajanje direktive o posrednoj prenamjeni zemljišta. Prije nego što počnem dajem riječ izvjestitelju Nilsu Torvalcu. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega želim zahvaliti svima koji su mi pomagali u radu bilo je zahtjevno, nismo postigli sve što smo htjeli. I imam još jednu tehničku napomenu. Konsolidirani tekst usuglašen na Koreperu je sastavljen pod vremenskim pritiskom, tako da nismo mogli detaljno analizirati čitav tekst prije usvajanja. Tekst o kojemu ćemo danas glasovati sadrži neke tehničke neusklađenosti na koje Koreper nije obratio pozornost prije svega nije u potpunosti usklađen sa novom, novim stajalištem o energetskim usjevima. To je tehničko pitanje koje ne utječe na politički sporazum i računamo na pravnu službu da unese ispravke prije nego što tekst dođe na glasovanje na plenarnoj sjednici prije kraja ovog mjeseca. Hvala, to bi bilo sve od mene. Očito je da će pravne i jezične službe morati surađivati kako bi unijele neke tehničke ispravke u tekst prije završnog glasovanja. Sada možemo krenuti s glasovanjem. Otvaramo glasovanje. Jeste li svi glasali? Il voto è chiuso. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Čestitam izvjestitelju Torvalcu. A sada prelazimo na mišljenje o Europskom fondu za strateška ulaganja. Izvjestiteljica je naša kolegica e, gospođa Darli i počinjemo odmah sa amandmanom 144. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 145. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 154 i 148. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Amandmani se odbijaju. Amandman 153. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 147. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 152 i 149 su identični. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se. Amandman 150 sa, dakle, dodatkom. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 146. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera. Izvoto je chiuso. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 151. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 155. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 157. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 158. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 159. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 160. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 161. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 162. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 165. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan, odbija se. 163. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 167. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. 168. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. E, amandmani 166 e, se ne razmatraju. 169 e, amandman brisanje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 170. Tko je za? protiv, provjera. Imamo jednog na previše. Hvala. Zatvaram glasanje. Usvajam se. Amandman 171. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 172. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 173. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 174. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 175 a se ne razmatra. 176 također, znači glasamo za 175b koji je dakle u redu sa dodatkom. Tko je za, tko je protiv, usvaja se. Amandman 177, tko je za, protiv, suzdržani, odpija se. Amandman 179, tko je za, tko je protiv? E, suzdržani? Provjera. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 180. Tko je za? Tko je za amandman 180? Protiv? Suzdržani? Odpija se. Amandman 181. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 182. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 183. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 184. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. 185. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 186. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 187. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 189. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Sto. ne. Amandman broj 7, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 190, tko je za? Protiv, suzdržani, odpija se. 191, tko je za? Protiv, suzdržani, Mislim da je e, usvojen, ali provjerit ćemo. Avete votato tutti? No. Jeste li svi glasali? Ne. Imam jednog e, nezavisnog previše. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Idemo sada na kompromis broj 1. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 199. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 200. Tko je za? Protiv, suzdržani, provjeram. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 201. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 203 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 202. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 3. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. A sada prelazimo na amandman 239 koji je u dva dijela. Prvi dio. E, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti il voto. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Amandmana 239. Tko je za? protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odpija se. Amandman 240. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 242 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 245. Tko je za? Protiv? Suzdržani Odbija se. Amandman 241. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 244. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 246. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 247. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 248. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 249. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 250. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 251. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 252. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 253. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 254. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. Kompromis pro jedan. pardon, jedanaest. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman 263. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 264. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. E, prelazimo na amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. 271. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Amandmani 272 i 273. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Abbiamo un PPE di troppo. Imamo jednog na previše. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 274. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 275. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 276. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 277. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 278. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 280. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 283. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 284. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 286. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 285. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 287. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 288. Tko je za? Ne, ispričavam se. 287 e, se ne usvaja. A ne, pardon, 288 se ne razmatra. Idemo na 289. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 290. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se.

a e, ovi se ne razmatraju. Prelazimo na e, amandman 300 kolegice Gerling. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 301. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandmani 302, 303, 304, dakle skupno glasanje. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 310. Kolega Liza, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na uvodne izjave. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman osamnaest se ne razmatra. Ne. Ne, moramo glasati e, o amandmanu 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 26. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 25. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 28. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 29. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 30. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 31. Tko je za? Protiv, odbija se. 32 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 33 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 35 tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 36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 Usvaja se. E, amandman broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odpija se. 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 42. Tko je za? A, ne razmatra se. Dobro. Onda prelazimo na amandman kolege Beleta, broj 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 8. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 55. Kolege Dorfmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 57. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 58. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 61. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 60. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 59. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 62. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 63. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se a sada 78 kolege Lizea. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 79. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 86. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 80. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 82 i 84 zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Imamo jednog socijalista previše. Hvala. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani provjera.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 90 tko je protiv, odbija se. 95 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 97 tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. E, odbija se. 101. Tko je za? Protiv? Suzdržanim? Odbija se. 100. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 98. Tko je za? Nitko. Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 103. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 104. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 105. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 106. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 107. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 108. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 5. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 109. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 110. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 111. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 112. Tko je za?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 114. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 115. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 126. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 128. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 127. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 129. Tko je za? protiv, suzdržani, provjera. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 130. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 131. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 132. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 133. Tko je za? 130, tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Čini mi se, ali moram provjeriti. Avete votato tutti? C'è un PPE di troppo. Jeste li svi glasali? Eh, jedan pučanin previše. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 134. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 135. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 136. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 138. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 137. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odpija se. 139 i 140 e, amandmani su identični. Tko je za? Protiv, suzdržani, odpijaju se. 141. Tko je za? Protiv, suzdržani, odpija se. 142. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 143 Izvolite.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 Ako imate prigovora, ustanite. Dakle, da. Dakle, glasamo najprije za izvornu verziju amandmana 143. Glasamo za, dakle, originalnu verziju. Tko je za? Protiv? Provjera. Avete votato tutti? Il voto... Jeste li svi glasali? Odbija se. A sada, dakle, e, elektronski glasamo za cijeli izvještaj. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaramo glasanje. Usvaja se. Čestitam izvjestiteljici. Iniziamo adesso il voto sulla opinione. Možemo krenuti s glasovanjem. To je mišljenje kolege Bart Stajsa od TTIP-u. Možemo krenuti od kompromisnog amandmana broj 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo dalje. Kompromisni amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 104. amandman. Kolega iz Alde, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 13. kompromisni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 108. amandman, kolega Žib, tko je za, protiv, suzdržani, u se. Osmi kompromis, tko je za, protiv, suzdržani, u se. Petnesti kompromisni, tko je za, protiv, suzdržani, u se. Kompromis broj 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 17. Kompromisni. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 148. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 149. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Napravit ćemo provjeru. Imamo jednog pučana previše. Zatvaram glasovanje. Usva se. Sada 156. amandman. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se, čini mi se. 18. kompromis, tko je za, tko je protiv, imali suzdržanih, usvaja se. Sto osamdeset prvi amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 182. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 19. Kompromis za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 20. kompromis, tko je za, tko je protiv, suzdržani usvaja se. prvi kompromis, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 247. amandman za, protiv, suzdržani, napravit ćemo provjeru. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 248. Za. Protiv. Provjerit ćemo, ali vas lijepo molim da podignete ruku, ponekad nije jasno tko je digao ruku, otko nije. Dakle, provjera za 248. amandman. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada ćemo glasovati o kompromisnom amandmanu 23b. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 23a. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Sada imamo 12. kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 24. kompromisni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani u se. Kompromisni amandman broj 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani u se. Dvjesto devedeset pet amandman tko je za protiv Suzdržani usvaja se. 22. kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 297. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 298. amandman. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 300. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 27. kompromis, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 313. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43. drugi dio, naravno, tko je za, protiv, suzdržani, napravit ćemo provjeru. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo sada na na kompromis broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis broj 3 za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Deveti kompromisni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Trinesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Četrnesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 11. kompromisni tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 16. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Šesti kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 25. amandman. Kolega Nadžija, Tko je za? protiv, suzdržani, elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dvadeset sedmi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 28. amandman kolegice Dali, tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. 10. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada dolazimo do 32. amandmana, četiri dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći dio. Za. Protiv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 protiv, suzdržani, usvaja se. 40. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56. amandman u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada prelazimo na drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada Idemo na 60. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 61. amandman. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 66. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 72 za. Protiv. Elektronička provjera. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 78. za, protiv, suzdržani, elektronička provjera. Svi smo već umorni. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 79. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Napravit ćemo elektroničku provjeru. Čini mi se da nešto nije u redu. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 80. Za. Protiv suzdržani. Čini mi se da se odbija, ali napravit ćemo elektroničku provjeru. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 81. za, protiv, suzdržani, odbija se. 84. za, protiv, je, odbija se. Elektronička provjera. Opet. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje, usvaja se. 86. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. E, ne, ne razmatra se. Ovo je zadnji. I sada imamo završno glasovanje elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I čestitke izvjestitelju. Hvala. Prima di iniziare il voto devo comunicare. Prije nego što počnemo glasanje moram vam samo reći da kompromis broj 14a je povučen zbog toga što nije dobio podršku niti jednog kluba. Stoga ćemo glasati samo za kompromis 14b. I sada krećemo s glasanjem. Con il compromesso, eh, ovviamente votiamo il eh, report eh, del collega Piericini. e iniziamo subito con il compromesso. Radi se o izvješću kolege Peticinija, počinjemo sa kompromisom 7. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Sada amandman 105, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 107. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno, ali provjerit ćemo elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Dakle, odbijeno je. Sada idemo na madman 106. Tko je za? Protiv? Suzdržan? odbijeno. 108, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 109, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 8, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 113. Ko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 114. Molim vas dižite ruke tako da se jasno vidi. Znam da smo svi umorni, to vrijedi i za mene, ali molim vas omogućite mi da vidim tko je za, tko je protiv. 114 je odbijeno, 115 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 116 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 117 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 118 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 119 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 120 tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. 121 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 123. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 124. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman Kompromis 15. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 131. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. 132. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. 133. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbijeno. 134. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. 135 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 136 tko je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 100 37. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 138. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 139. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 140. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 141. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. 142 tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. 143 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 144 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 145 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 146 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 147 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 148 tko je za, protiv, ispričava se govornik. 148 otpada. Ipak se glasa za 148. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 149. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 150. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 151. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 152. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. 153 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 154 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 155 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 156 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 158. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 159. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 166. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Sto 165. Tko je za? Protiv? suzdržan. To ćemo provjeriti elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 167. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 168. Tko je za? Protiv? Suzdržan? usvaja se. 169 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 170 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 171 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 172 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 173. Tko je za? Ne, to otpada. Prelazimo na amandman 174. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 175. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 176. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 177. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. 178 otpada. 179 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno je to. Amandman 180 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 181 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 182 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Sad imamo jedan usmeni amandman. E, riječ izvjestitelj. E, izvjestitelj čita tekst koji imate pred sobom. Dakle, poziva se komisija i zemlje članice da podrže E, dan prava evropskih pacijenata, evropski dan e, prava pacijenata na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini. Tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Time dolazimo do amandman 183, tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. 184, tko je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Amandman 186. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 187. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 188. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 189 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 190 otpada. 191 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 192 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 100 95. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 196. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 197. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 198. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. 199 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 200 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 201 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Ne glasamo o amandmanu 202. Sada 203 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 204 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 205 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 206 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 207. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Moramo provjeriti elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. E, to je odbijeno. 33, 33. Sada amandman 208. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 210. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 211. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 212 koje je za e, predsjedatelj se ispričava, to otpada. Dakle, sada 213 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 214 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 215. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 216. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 217. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 218. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 219 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 10 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 224 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 225 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 226 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 227. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 228. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 229. Tko je za? I u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? To ćemo provjeriti elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 230. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Sada glasamo o drugom dijelu amandmana 232. On je u skladu sa kompromisom 11. Ko je za drugi dio amandmana 232? Ko je protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Sada glasamo o amandmanu 239. Ko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. 240 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 12 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 256. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 259. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 276 koji je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. 270 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 271 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 272. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 273. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 274. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromis 14b. Tko je za? 14b. Protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 280, ko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 281, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 286. Ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 287. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 288. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 289. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 290. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 291 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 292 tko je uz usmenu izmjenu kolega Pedićini ima riječ dakle upotreba antibiotika kod životinja gdje se u preventivne svrhe i potreba da se smanje metafilaktička sredstva, dakle masovna medikacija životinja kako bi se smanjilo, smanjio broj oboljelih životinja. Ima li tu primjedava? U redu onda glasamo o, paragraf, o amnan 292 uz tu usmjenu izmjenu tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Provjera elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 293. Tko je za? Protiv? suzdržan odbija se 294 tko je za protiv suzdržan odbija se 296 tko je za protiv suzdržan odbija se 297 tko je za protiv suzdržan usvaja se 298 tko je za protiv, suzdržan, usvaja se. 299 koje je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 300 Koje je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 301 Koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 302 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 303 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 304 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 305 tko je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 306. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 307. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 308. Tko je za? Protiv? Suzdržan? odbija se. 309 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 310 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 311 tko je za, protiv, suzdržan, provjera. Jesu li svi glasali? Imamo jedan glas previše kod pučana. Hvala, usvaja se. Dakle, idemo dalje. ukupno 69 kartica, dakle 69 e, ukupno glasova, dakle to je u redu. Idemo na amandman 313. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjera. bi svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 314 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 315 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 316 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 317 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 318 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 319 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 320 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 321, 322, e, pardon, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 323, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 324, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 326, 6, to je za, protiv, suzdržan, usvaja se 327, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 328, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 329, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 330, tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se 331. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se 332. Tko je za? Ne, prelazimo na 334. 334, gospodin, amandman gospodina Liza, tko je za? protiv, suzdržan, odbija se 335, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Sada uvodne odredbe, amandman 1, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno 2, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se 3, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se četiri tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se pet tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se šest tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se sedam tko je za, protiv, suzdržan, provjera. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Provjera 10. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 34, 34. Amandman 12. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 14. Ko je za? Ne, kompromis 1. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 20. tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 21. tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 22. tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 27. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se 28, tko je i 29 skupa, tko je za, protiv, suzdržan. Nisam vidio da su socijalisti uopće glasali, dakle tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 32. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 33. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 34. Tko je za? Protiv? Suzdržan? usvaja se 35, tko je za, protiv, suzdržan, provjera. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 37. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 39. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 40. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 42. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 52. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 53. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 57. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 58. Tko je za? protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 59 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 60 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 5 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 65. Tko je za, protiv, suzdržan? Usvaja se 66. Tko je za, u dva dijela, pardon, prvi dio. Tko je za, protiv, suzdržan? Usvaja se drugi dio. Tko je za, protiv, suzdržan? Odbija se. Amandman 67. Tko je za, protiv, suzdržan? U se 68, tko je za, protiv, suzdržan. U se 69, tko je za, protiv, suzdržan. U se 70, tko je za, protiv, suzdržan. U se 71, tko je za, protiv, suzdržan. U se 72, tko je za, protiv, suzdržan. U se 73. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 74. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 75. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 76. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvajana. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. Amandman 84, Kaputo, ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 85, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 86, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 87. Tko je za? Protiv? Provjera. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 88. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 89. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 90 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 91 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 93 tko je za, Devedeset tri. Tko je za? Protiv? Provjera. 93. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 94. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 95. Ko je za? Protiv? Suzdržan? usvaja se 96. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se amandman 30. Tko je za, 97 i 98 su identični. Dakle, tko je za sve ta tri amandmana, za, protiv, suzdržan, usvaja se 99. Tko je za, i 99 je identičan sa 397 i 98. Dakle, amandman 100. Tko je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti. Jesu li svi glasali? Za, zatvaram glasanje, usvaja se. E, završno glasanje elektronički o izvješću u cjelini. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Srdačno čestitam izvjestitelju. Izvješće je usvojeno jednoglasno. Dear colleagues, we should continue on our today's meeting. Please those who would like to leave. Moramo nastaviti sa uh, sastankom. Molim one koji žele otići da to učine što brže i što tiše moguće. I onda prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. E, siguran sam da svačije vrijeme treba poštovati, tako da molim one koji neće sudjelovati u e, nastavku sastanka da odmah napuste dvoranu. Sljedeća točka dnevnog reda je ograničenje emisija određenih onečišćivača iz postrojenja za spaljivanje srednje veličine u zrak i dajem riječ našem izvjestitelju gospodinu Gribu. Izvolite.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 izvještaj imao priliku predstaviti na prethodnim e, sastancima, no tada nisam imao dovoljno vremena, nije bilo dovoljno vremena da se održi detaljna rasprava. Dobili smo jako velik broj amandmana, e, uključujući 341 amandman na glavni dio teksta, a ostali se odnose na priloge. I ja sam sam podnio određen broj amandmana na nacrt izvještaja. Danas odbor ITRE glasa o mišljenju o toj direktivi, vjerojatno upravo u ovom trenutku. A u našem odboru imamo 476 amandmana i e, zasigurno ćemo ih imati još više od i e, ITRE. Nakon početne razmjene mišljenja nismo imali puno vremena za mm, raspravu, kao što sam već rekao, a ni danas nemamo previše vremena. No, želim vam reći da smo imali, da smo održali sastanke sa svim izvjestiteljima u sjeni. i prije sljedećih sastanaka svi će izvjestitelji u sjeni e, dobiti nacrt kompromisa. Rad na nacrtima kompromisa je e, vrlo složen zato što je ovdje riječ o vrlo tehničkim i kompliciranim rješenjima. No u razgovoru sa izvjestiteljima u sjeni smo se složili da možemo suziti polje na nekih deset područja u kojima bismo mogli pronaći kompromise. To bi se moglo pripisati na više od deset kompromisnih amandmana, no održat ćemo još jedan sastanak sa izvjestiteljima u Sijeni u četvrtak. Zapravo smo ga trebali imati danas, ali zbog vremenskih ograničenja te ostalih razloga morali smo odgoditi sastanak za četvrtak. Tako da mislim da ćemo moći usvojiti nacrt izvještaja u okviru e, definiranih rokova i ako to tako i bude, imamo dobru šansu da e, postignemo dogovor sa vijećem prije ljetne stanke. Naravno, ako ne uspijemo ispoštovati ove rokove, onda će mm, dogovor Onda će se radovi nastaviti nakon ljetne stanke i tek će tanda dakle, doći do dogovora svjeća. Toliko od mene za sada i tu sam ako imate bilo kakvo pitanje. Hvala vam. A sada ćemo dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Paulući iz SND-a nije tu, onda njegov zamjenik. Hvala. Gospodin Paulući nije mogao doći, ispričao se i zamolio me da ga zamijenim i da predstavim njegove primjedbe o amandmanima. Želi također zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni mm, na radu na ovim mogućim kompromisima. Prije svega postoji široki konsenzus kojeg se koji se pronalazi u velikom broju amandmana i našeg i ostalih klubova o izmjeni direktive. Što znači da će se uvesti mogućnost izbora između e, dozvole i registracije. Prijedlog direktive je predviđao samo e, registraciju. S obzirom na ovu izmjenu, različiti amandmani koje je podnio kolega Paulucci izmjenjuju pojam e, obavijesti koji se onda dakle mora povezati sa registracijom i uvodi se pojam informacije koji se mora e, koristiti u slučaju dozvole. E, nekoliko riječi o odstupanjima i izuzećima. Tu treba provoditi direktivu. Moramo izbjeći rizik da se e, da dođe do preklapanja različitih europskih propisa. I stoga u principu smatramo da moramo imati linearni stav s onime što predviđa direktiva o industrijskim emisijama nama se čini da je logičan izbor da ono što je predviđeno za e, postrojenja u toj dakle široj direktivi da to može vrijediti i za manja postrojenja koji su zapravo predmet našog, našeg rada. Što se tiče izuzeća, za sada nismo podnijeli nikakve amandmane, ali želimo čuti mišljenje Europske komisije zato što postoje, e, ima i amandmana koji predlažu odstupanja, koji se odnose na glave 2 i 5 direktive o e, industrijskim emisijama, a netko spominje i mogućnost da se iz direktive isključe plinske turbine mm, e, koje se koriste u svrhu istraživanja. Ne slažemo se sa prijedlogom za odstupanja za postrojenja sa ograničenim životnim vijekom koje su predložili neke kolege zato što kada je riječ o tome tu dakle se misli na postrojenja i na razdoblje otprilike od 15 do 20 godina. Što se tiče rokova, dakle rokove za registraciju ili izdavanje dozvola za postrojenja. Mi smatramo da registracija i izdavanje dozvola za postojuće postrojenja treba se dogoditi u roku od tri godine za postrojenja e, sa toplinskom snagom iz, iznad 5 e, MW i manje od tri godine za postrojenja nazivne snage manje od 5 MW. Treba uzeti u obzir koliko je vremena potrebno da se ispoštuje cijeli postupak. Nakon registracije i izdavanja dozvola postojećih postrojenja, ta postrojenja imaju dvije godine e, vremena kako bi se uskladila sa definiranim granicama neovisno o njihovoj veličini. Taj prijedlog se temelji na jednom specifičnom e, dokumentu koje će vam Paulući proslijediti, to jest proslijedit će izvjestiteljima u Sjeni i to na sastanku kojeg je najavio izvjestitelj u četvrtak, kako bi pojasnio svoj prijedlog još nekoliko komentara koji se odnose na e, granične vrijednosti emisija koji su definirani u prilogu 2 i 3 prijedlog, e, prijedloga. Mi smatramo da je potrebno držati se procjene učinka koju je obavila Europska komisija. No i u toj točki želimo čuti mišljenje komisije o prijedlogu da se uvrste različite granične vrijednosti na primjer granične vrijednosti za e, različite um, elemente poput recimo žive i ostalih, a osim toga treba uvrstiti i druge granične vrijednosti koje u ovom trenutku nisu predmet e, studije procjene učinka. I zato smatramo da bi trebalo napraviti novu procjenu učinka. I još jedan konkretan prijedlog e, oko kojeg je kolega Pauluči također podnio amandmane. Što se tiče radnog vremena, godišnjeg za postrojenja, mm, predlaže se da broj sati ostane 500 kao u prijedlogu komisije, ali da se izračunaju kao prosjek u tri godine kako bi se operaterima pružila određena sigurnost. Dva prijedloga kako bi se izbjeglo da se direktiva izmijeni na dvije točke time da se pokušaju isključiti iz područja direktive postrojenja koja bi trebala biti prema našem mišljenju u, dakle, u ovoj direktivi. Mi smatramo da kombinacija postrojenja novih i postojećih koji koriste E, iste e, odvode, da se takva postrojenja smatraju kao jedno jedino postrojenje i da se njihove snage onda zbrajaju. I na taj način će se odrediti dakle, da li spadaju pod područje primjene ove direktive ili ne. I druga, još jedan slučaj, je kada je riječ o značajnim izmjenama, kao što je na primjer slučaj sa direktivom o industrijskim emisijama, ako se dakle u postrojenju izvodi određena promjena, taj, takvo se postrojenje mora smatrati novim, a ne postojećim i onda se dakle moraju poštovati e, pravila definirana za nova postrojenja. I zadnja točka koja se odnosi na praćenje emisija u, e, što je definirano u prilogu broj 4. Mi predlažemo da praćenje emisija ugljičnog monoksida Dakle, predlažimo praćenje i tog elementa kako bi se prikupila, prikupili korisni podaci i kako bi se eventualno mogao dati novi zakonodavni prijedlog, osim ako komisija ne definira da se već od sada može definirati granice za emisije ugljičnog monoksida. Osim toga, smatramo da mora postojati mogućnost da zemlje članice zatraže praćenje, kontinuirano praćenje emisije određenih postrojenja ukoliko smatraju da je tako nešto potrebno. I na kraju predlažemo da se poveća e, periodično praćenje postrojenja. Mi predlažemo da učestalost bude svake dvije godine E, za postrojenja od 1 do 5 MW i svake godine za postrojenja e, veće snage od 5 MW. Osim toga smatramo da treba povećati e, poboljšati pravila o transparentnosti koje nadležna tijela moraju imati o postrojenjima i da ti podaci moraju biti dostupni. Možda sam bio malo dugačak, ali na kraju želim još potvrditi spremnost i svoju i kolege Pauluće da u sljedećih nekoliko tjedana radimo sa izvjestiteljima u sjeni kako bismo bili spremni glasati početkom svibnja. Thank you uh, continue Hvala. Nastavljamo dalje, ali prije svega vam moram reći, dakle osim pet izvjestitelja u smjeni još se sedam članova javilo za riječ. I zbog toga molim sve da uh, e, ograničete vaše izlaganje ili da ga barem e, malo skratite. A sada gospođa Višnjevska iz kluba zastupnika e, konzervativaca. Hvala vam. Podnesen je jako velik broj amandmana na ovaj nacrt izvještaja. Nemamo e, jako puno, a nemamo jako puno vremena, tako da bismo trebali definirati neke crvene lanije o tome što nam je prihvatljivo, a što ne. Stoga ću vam odmah reći da mi nećemo pristati na proširenje e, područja primjene ove direktive na nove tvari. Europska komisija je spomenula problem teških metala i ugljičnog monoksida i to je već riješeno u drugim propisima. E, ti onečišćivači dolaze uglavnom iz poljoprivrede, a ne iz industrije. Stoga, dodavanje novih e, tvari u područje primjene ove direktive jednostavno e, nije potrebno. Ne slažem se s ograničenjem vremena za e, postrojenja za izgaranje. Takve su postrojenja uglavnom isključena iz područja primjene. Neki predlažu 300 sati godišnje to nije ni dva sata tjedno kontinuiranog rada, tako da ta granica nije dovoljna. Osim toga moramo dodati još jedan element fleksibilnosti koji će omogućiti da se izračunavaju prosječne vrijednosti kroz nekoliko godina. Zato što takva postrojenja se mogu koristiti češće ili rijeđe, ovisno i o vremenu, na primjer. I treće, ne mogu e, prihvatiti obvezujuću upotrebu e, priloga broj 3 onako kako je predložila komisija. Zato što bi to dovelo do velikih troškova ili do situacije u kojoj će e, jaz između obvezujućih propisa i stvarnosti samo porasti. Što se tiče ostalih dijelova, ja čekam prijedloge ostalih izvjestitelja u sjeni i izvjestitelja i mislim da ćemo doći do kompromisa oko popisa postrojenja koja su isključena iz područja primjene direktive, zatim sve ono što se tiče dozvola, registracije i tako dalje. Željela bih skrenuti vašu pažnju na jedno važno pitanje, a to su granične vrijednosti definirane u prilogu 2. Čuli smo argument oko kojega ne bismo trebali pregovarati s vijećem. No, želim vam reći da se različita tehnologija koristi u različitim zemljama i resursi dostupni u zemljama se doista razlikuju od zemlje do zemlje. I zato bi bilo vrlo teško definirati granične vrijednosti za sve zemlje E, te granice mogu definirati samo stručnjaci i to nakon duge rasprave i nakon što su analizirali specifičnosti zemalja članica. Europski parlament to ne može učiniti, takvu raspravu možemo organizirati samo unutar vijeća. Stoga podržavam izvjestitelja kad kaže da bismo trebali imati e, diversificirane granične vrijednosti, e, koji će biti prilagođeni dakle različitim postrojenjima, ali smatram da ovo što je definirano, e, ono što se dogovori u vijeću mora biti mjerilo u našem parlamentu, jer u protivnom ćemo definirati granične e, vrijednosti emisija koje će izgledati dobro na papiru, ali koje će biti nemoguće provoditi barem u nekim zemljama članicama. Molim vas, imajte na umu da su naše zemlje različite i to moramo upamtiti. One zemlje koje žele imati ambicioznije granične vrijednosti to mogu učiniti uz dakle opće obveze koje postoje na razini Europske unije za sve. Hvala vam. Sljedeći je gospodin Heiterman, dakle drugi izvjestitelj u Sjenu. Hvala vam. Hvala i našem izvjestitelju. Mislim da je ovo bila odlična suradnja na svim našim dosadašnjim sastancima, iako se naši stavovi razlikuju. Jedna stvar koju se želim dotaknuti je dvostruka regulacija sa e, direktivom o industrijskim emisijama te direktivom o ekodizajnu i bojim se da nije baš potrebno uvrštavati dodatna odstupanja. Mi smo mm, podnijeli nekoliko amandmana kako bismo osigurali da ne bude e, dvostrukih regulacija, posebice kad je riječ o industriji o direktivi o industrijskim emisijama, ali isto tako kako ne bi bilo e, nereguliranih dijelova, dakle pravnih praznina. Što se tiče izuzeća za članak 2, vijeće je unijelo jako puno izuzeća, a i neke kolege ovdje iz parlamenta. Nisam siguran je li to dobro i treba vidjeti je li to definirano. Treba analizirati slučaj po slučaj. Neka odstupanja imaju smisla, neka ne. Ali moramo paziti da e, ne izmijenimo previše ovaj prijedlog. Uh, aneks prilog broj 2 o graničnim e, vrijednostima ja smatram da ne bismo trebali dirati previše na granične e, vrijednosti. E, jako je teško da parlament napravi dobru procjenu učinka za te granične vrijednosti. Zatim, e, naš klub ima i svoje mišljenje o postrojenjima koja koriste biomasu i emisijama pražine, no dobro, o tome ne bih sada govorio. Treći komentar se odnosi o rokovima prometbe. Tu bih ja otišao korak dalje od prijedloga komisije i smatram da bi provedba trebala početi još ranije. A što se tiče radnog vremena, to bi trebalo biti dakle samo za nove slučajeve i smatram da bismo trebali, e, pardon, za hitne slučajeve. I tu bi trebalo definirati e, dakle da se taj postupak ne mora, ne može koristiti za uobičajene uvjete rada. Htio bih dobiti nešto više informacija o od izvjestitelja, dakle o tome što učiniti po tom pitanju, te o um, pregledu. Mislim da je ozbiljno uh, dakle to brisati. Hvala vam. Hvala, a sada iz kluba zastupnika GUE, e, Stefania Torres. Hvala. Hvala našem izvjestitelju i svima onima koji rade na ovom dokumentu. Ja bih htjela istaknuti da gotovo pol milijuna ljudi u Europi umire zbog loše kvaliteta, kvalitete zraka. I to je stvarno ozbiljan problem koji e, utječe na milijune osoba na našem kontinentu. E, zagađenje, osim što šteti e, ljudskom zdravlju, nepovoljno utječe i na poljoprivredu, na proizvodnju hrane. S druge strane, naše vlasti okreću glavu na drugu stranu i ništa ne čine kako bi riješio taj problem. Mm, moramo pokrenuti jasne akcijske planove kojima ćemo doista smanjiti zagađenje. Informacije koje naši građani dobivaju e, ne odražavaju ozbiljnost ovog e, problema i nisu dovoljno transparente. Europska komisija također ne prati što zemlje članice čine. Stoga ćemo mi iz naše kluba, kluba braniti naše građane koji pate od ovog ozbiljnog problema i tražit ćemo e, ispunjenje, to je provedbu direktive o javnom zdravstvu i pokušati pronaći izlazak iz ove okolišne krize. Važno je potražiti strukturne uzroke, preuzeti odgovornosti i pojasniti tko je kriv i oni koji su krivi moraju plaćati za zagađenje, a ne ljudi svojim zdravstvom. Moramo zaštititi naše građane i velike korporacije moraju preuzeti odgovornost. Zemlje članice su te koje moraju nadzirati da troškovi provedbe ove direktive, da ih na kraju te troškove ne moraju platiti e, europski građani. Hvala vam. Hvala. A sada gospođa Hawking e, u ime zelenih. Hvala lijepa. Dopustite mi da ispričam gospođu Reversi koja nije mogla nazočiti sastanku, tako da ću ja u njezino ime spomenuti nekoliko pitanja. Ova postrojenja srednje veličine doprinose lošoj kvaliteti zraka u Europskoj uniji i zapravo uzrokuju 400 tisuća preuranjenih smrtnih slučajeva godišnje. Trenutno ove emisije nisu uređene. Rješavanje emisija iz ovoga sektora je učinkovit način da se poboljša kvaliteta zraka u predstojećim godinama. Osim poboljšanja kvalitete zraka i zdravlja, na taj način će se uspostaviti jednaki uvjeti za industriju, povećati inovacije, te će se otvoriti nova radna mjesta u Europi. Mi smatramo da bi ovaj prijedlog komisije trebalo osnažiti, da bi on trebao biti ambiciozniji kako bi zaštitio okoliš i građane i kako bi se izbjegle praznine. Mi smo predložili neke amandmane zajedno s kolegama iz ostalih klubova kako bi, kako bi se uspostavile strože granične vrijednosti i obuhvatili i neki drugi onečišćivači poput žive, te uspostavili standardi energetske učinkovitosti za postrojenja srednje veličine. Zahtjevi u području energetske učinkovitosti su uklonjeni iz direktive o emisijama i o velikim postrojenjima e, zbog toga što su one obuhvaćene u sustavu trgovanja emisijama. Postrojenja srednje veličine nisu obuhvaćena ETS-om, prema tome nužno je da postoje minimalni standardi na temelju najboljih raspoloživih e, tehnologija. Hvala. U ime EFDD-a Nikola Pedicini. Hvala predsjedniče. Ja ću biti vrlo kratak. Najprije zahvaljujem izvjestitelju na e, odličnom poslu odrađenom na ovom vrlo tehničkom e, izvještaju dakle koji s jedne strane mora zaštititi zdravlje građana, a s druge strane konkurentnost tvrtki. To nije ni pošto jednostavno. Mi smatramo da je paket čisti zrak ključni e, temelj mm, na putu prema niskougljičnom gospodarstvu. I smatramo da treba promijeniti e, trendove kad je riječ o kvaliteti zraka i e, osigurati do 2030. poštujemo granice koje je definirala Svjetska zdravstvena organizacija. Naš doprinos se koncentrira uglavnom na sustav praćenja i kontrole koji mora biti javan kako bi naša javnost imala pristup tim e, informacijama što se traži konvencijom iz Arfusa, e, zatim da se osigura pristup e, pravdi i naši amandmani se uglavnom odnose na strože granične vrijednosti te na uvođenje popisa ostalih štetnih onečišćivača poput žive, zatim različiti o, toksini, metan, e, ugljični monoksid i amonijak. Hvala vam. Thank you very much. Hvala lijepa. Sada krećemo od zastupnika. Kolega Florence ima riječ. Molim vas podsjetiti da nemamo mnogo vremena i lijepo vas molim da se ograničite na dvije minute u izlaganju. U redu. U redu, razumijem. Dakle, moramo se pitati da li e, želimo nešto učiniti po pitanju onečišćenja zraka ili ne. E, mislim da je odgovor na to pitanje većine nas da. I ako nemamo regulirano područje E, za srednje velika postrojenja za izgaranje. Ako sve to želite staviti u zagrade, onda e, ispada da niti jedna od novih zemalja članica nije spremna ništa učiniti. Nije lako objasniti da se mi u Njemačkoj trebamo angažirati u novim zemljama članicama se e, jednostavno ne žele angažirati. Mislim da moramo biti ambiciozniji, ali ja se slažem da ne trebamo pretjerivati, da ne trebamo sada uvoditi nerealne gornje granične vrijednosti, ali ako sada ne pokažemo ozbiljno namjeru da nešto učinimo, onda će se opet ponoviti da, neki, da će neki nešto činiti, a drugi neće ništa činiti. Ja nisam spreman na to. Ja nisam jedan od onih koji traži najstrožije e, granice, ali E, naš okoliš je zajednički i okoliš se e, opterećuje e, bez obzira da li se onečišćenja, da li onečišćenja nastaju u mojoj zemlji ili u Poljskoj. Zato moramo nešto učiniti, moramo naći kompromise. mislim da je pogrešno sada odlučiti da nećemo činiti ništa. Hvala lijepa. Kolegica Gostet ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Istina je da je teško pomiriti zaštitu zdravlja i izbjeći dvostruke propise. Isto tako treba zaštititi konkurentnost malih i srednjih poduzeća, ne treba im nametati dodatna administrativna opterećenja, a slažem se i sa kolegom Sorensom da je potrebno boriti se protiv e, zagađenja zraka koje nažalost ne poznaje granice. Svejedno zahvaljujem izvjestitelju koji ima pragmatičnu viziju provedbe direktive. Čini mi se da nam treba fleksibilnost za mala postrojenja manja od 5 MW i želim ustrati na tome da treba sačuvati postrojenja namijenjena istraživanju i razvoju kao i postrojenja koja se nalaze u prekomorskim područjima. U tim područjima su veće poteškoće za uspostavu čistih izvora za proizvodnju energije, tako da će njima biti potrebno više vremena za to. Ja sam predložila nekoliko amandmana kako bi se izbjegla preklapanja direktive o postrojenjima srednje veličine i one o industrijskim emisijama, dakle kako bismo pojednostavnili zakonske propise, a što nam je zajednički cilj. Hvala. Hvala. Gospodin Dankan ima riječ. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Ja bih se htio sredotočiti na samo jedan dio, a to je amandman 125. koji govori o dizel motorima na offshore postrojenjima. Ovaj amandman e, sam predložio nakon zabrinutosti naftnih kompanija i Kod nas postoji zabrinutost kako će to utjecati na radna mjesta produktivnosti čitavu industriju. Emisija e, direktiva o industrijskim emisijama već ima izuzeća s obzirom da je to e, da velik dio tih e, offshore postrojenja je već obuhvaćeno nek propisima, mislim da moramo biti dosljedni. Sama ocjena učinka komisije nije obuhvatila offshore sektor i činjenica da smo to sada uključili čini mi se rješenjem koje nije dobro. Ja sam to pitanje postavio gospodinu Timmermansu. E, on je iskazao zabrinutost da će se industrija premjestiti offshore. Nadam se da je to bila šala, jer mislim da bi troškovi bili neproporcionalno veliki. Mislim da bi se komisija trebala pozabaviti ovim aspektom. E, dakle, naftne plinski sektor e, osigurava brojna radna mjesta ne samo u Škotskoj nego na čitom području Sjevernog mora. Vlada Ujedinjene kraljevine je ocijenila da bi se mogle 10.000 radnih mjesta ugroziti zbog ovoga. E, prema tome, možda bismo to trebali uključiti i što je sa onim emisijama koji dolaze iz tih platforme 2013. godine ukupne emisije e, sumporovog e, dioksida i PM-a iznosile su 2,5, e, bile su marginalne 0,5%, 3,7% i 0,6% ukupnih emisija Ujedinjene kraljevine, što nije velika brojka. Isto tako treba imati na umu da bi da bi odbor trebao razmotriti e, dakle da da potporu ovom amandmanu broj 125. Hvala, kolegica Konečno. Hvala. Ja bih htjela uvodno zahvaliti komisiji što je predložila ovu direktivu, o postrojenjima za spaljivanje srednje veličine. Sada se ne ograničavamo samo na postrojenja velika postrojenja, nego i na ona srednje veličine. I drago mi je što, se ova, što smo dobili ovaj prijedlog direktive. Dopustite mi da u nekoliko riječi objasnim amendmane koje sam ja predložila. Postoji zahtjev za ograničenjem emisija kako bi e, one bile realne u ekonomskom smislu i kako bi se što prije mogle usvojiti. Izvorni prijedlog komisije je isuviše ambiciozan prema mom mišljenju. U brojnim zemljama bi to povlačilo za sobom e, velika ulaganja i ujedno odlaganje provedbe takvih mjera. U Češkoj bi to podrazumijevalo e, neprihvatljivo povećanje troškova grijanja u kućanstvima i zato predlažem e, ograničenja emisija koja se temelje na primarnim mjerama i smatram da bi takve mjere trebalo provesti u djelo u što kraćem roku. Mislim da bi bilo razumno da Europski parlament donese granice koje će se moći brzo primijeniti i neće zahtijevati na tisuće izuzeća. E, još jedan e, prijedlog koji sam predložila odvaja ograničenja ovisno o veličini postrojenja. Htjela bih također skrenuti vašu pozornost na 307 i 302. To su dva amandmana kojima se mijenja tekst uspostavljanjem e, ograničenja ovlasti Europske komisije kako bi ovaj prijedlog i dalje bio transparentan. U buduće budemo li htjeli mijenjati ovu direktivu, u rad treba uključiti i Europski parlament. Nije dovoljno da se to odradi u komisiji. Komisija ne može uzurpirati pravo da i dalje ima nadležnost u ovoj temi. I amandman 451. koji predstavlja mm, izmjenu E, nije mi jasno zašto komisija predlaže provjere svake tri godine, ako sada imamo provjere svake dvije godine. Hvala vam unaprijed e, što ćete podržati moje amandmane. Hvala, kolega Belet ima riječ. Hvala lijepa. Ja bih htio iznijeti komentare vezano uz dva amandmana koje sam predložio, to ću učiniti na nizozemskom. Želim prije svega čestitati izvjestitelju. Mislim da nije bilo lako uspostaviti pravu ravnotežu. E, kao prvo imam neke napomene vezano uz klauzulu o reviziji. U Belgiji odakle dolazim neke norme se prilagođuju, prilagođavaju tehnološkom razvoju. Mislim da bismo to mogli ugraditi u klauzulu o reviziji do 2000 e, u buduće bi se komisija trebala, trebala bi analizirati prilagodbu mjerama mjera tehnologiji. Mislim da je SO2 dobar e, pokazatelj sagorijevanja i na taj način se može vidjeti kakav je kakav rezultat daje postrojenje. Zatim imamo još jedan amandman. Mislim da je bitno da donja granica od jednog megavata, da se zadrži ta donja granica, kako bismo e, izbjegli prazninu za mala postrojenja. Zato sam predložio da se to e, zadrži u predlogu komisije. Hvala. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ne želim ponavljati ono što su kolege već rekli, ali mislim da je vrlo važno kad usvajamo novu direktivu da izbjegnemo dvostruku regulaciju, osobito e, kad je riječ o e, direktivi o industrijskim emisijama. Mislim, e, zato želim ukazati na nekoliko amandmana koje sam uložio. Mislim da se tu radi o važnim stvarima. Postoje dakle postrojenja koja e, rade veliki broj sati, zato imaju visoke emisije i mislim e, da na primjer e, postrojenja za koja proizvode struju kao generatori za slučaj nužde da trebaju biti izuzeta od ove direktive također e, i postrojenja koja služe za zdravstvene svrhe, za sluhe, svrhe zdravstvenih istra, znanstvenih istraživanja. E, hvala lijepa. Hvala. Kolegica Perik ima riječ. Hvala. i zahvaljujem izvjestitelju na uloženom trudu. Ja sam predložila nekoliko amandmana u svrhu ograničenja onečišćivača koje proizvode ova postrojenja srednje veličine. Mislim da su moji prijedlozi razumni. Europska unija bi trebala vršiti bolji nadzor nad onečišćivačima što je u interesu javnog zdravstva. Međutim, e, zakonski propisi ne bi trebali imati neželjene posljedice. Podržavam amandmane gospodina Linca i Jean de Caen vezano uz postojenja na moru. Mi želimo da se na teritoriju Europske unije ograniče emisije. Što se tiče zagađenja zraka na moru, tamo gdje postoje platforme, ona je bitno manja, to onečišćenje je bitno manje i smatram da kad bi ta postrojenja poštivala strože norme, moralo bi ih se zatvoriti, a to nije namjera ovoga prijedloga i s obzirom na ekonomsku krizu to nije nešto što možemo podržati, niti je sukladno pojednostanjivanju zakonodavstva što je želja gospodina Timmermansa. Hvala lijepa. Sada ću zamoliti komisiju da uzme riječ i da objasni stajalište komisije. Gospođa Wenning će uzeti riječ u ime komisije. Hvala gospodine predsjedatelju. Lijepo pozdravljam sve kolege i želim zahvaliti izvjestitelju na izvješću te zahvaljujem e, izvjestiteljima o sjeni na iznesenim komentarima. Jučer smo razgovarali o direktivi o nacionalnim emisijskim granicama. Mi kroz tu direktivu ugrađujemo i granice za onečišćivače u Europskoj uniji, a svrha je smanjenje zagađenja zraka i postizanje ciljnih vrijednosti u području kvalitete zraka. Ovaj prijedlog e, je dio paketa, tako da bih htjela naglasiti da moramo ovo staviti u opći kontekst unapređenja kakvoće zraka, e, kao što smo jučer e, čuli zbog brojnih epizoda zagađenja kvaliteta zraka je ugrožena. Da se vratim na ovo izvješće i na postrojenja za izgaranje srednje veličine. Kao što vidimo, postoje neke pozitivne naznake. Mi smatramo da bi bilo dobro da se zadrži područje primjene direktive. Za nas je to pozitivan znak. Dalje, što se tiče mogućnosti kvalitete zraka na pojedinim područjima u prilogu 3. Za nas je to vrlo važno. Mi primamo na znanje mišljenje pojedinih država članica, no drago nam je da je ovo pitanje i dalje sadržano u izvješću izvjestitelja. Ono što nas brine su pojedini predloženi amandmani, neke od kojih sam čula i jutros. Naime, riječ je o tome da postoje e, e, niže granice, odgađanje stupanja na snagu i čitav niz izuzeća. U nekim slučajevima riječ je o općim primjedbama i mi ne isključujemo mogućnost unošenja e, izuzeća, međutim smatramo da bi ih trebalo ograničiti na način da se i dalje može postići svrha direktive. U protivnom bismo htjeli da se to smanji. Mi znamo da ova direktiva doprinosi paketu za unapređenje kvalitete zraka u nekih 20%. Dakle, ako to smanjimo, onda ćemo ugroziti sveukupni cilj. Što se tiče moguće nedosljednosti sa IED-om, dd om i e MCP-om, mi shvaćamo da tamo gdje postoje veće emisijske vrijednosti temeljem E d a I ako isključimo sva postojenja srednje veličine koje spadaju pod IE-D, a nemaju vrijednosti B t a pod MCP-om, onda mislim da otvaramo vrata ehm, većim troškovima za mala i srednja poduzeća ona koja imaju snagu od 1 do 5 i od 5 do 10 MW uglavnom ne spadaju pod područje direktive o industrijskim emisijama, tako da bi trebala preuzeti teret e, većih e, postrojenja za izgaranje koja e, spadaju pod tu direktivu i koliko ja shvaćam nas brine posebno opterećenje odnosno teret koji snose mala i srednja poduzeća. Dakle, mislim da bismo krenuli krivim putem kada se ne bismo pobrinuli da se da se riješi to pitanje koje su neki od vas spomenuli. Mi smo uzeli u obzir činjenicu da je prijedlog komisije zamišljen na način da bude da to bude priuštivo svim poslovnim subjektima i da se uspostavi ravnoteža između ekološke učinkovitosti i uspostave jednakih uvjeta za sve, pravne sigurnosti te troškovne priuštivosti i e, nenametanja dodatnog administrativnog opterećenja malim i srednjim poduzećima. Htjela bih još jedanput ponoviti da smo vam na raspolaganju za dodatne informacije, bilo da je riječ o tekstu direktive ili o samim priozima, dakle o stručnim pitanjima. Vrlo rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja. Hvala. Hvala lijepa. Sada ću ponovno dati riječ izvjestitelju da iznese zaključke. Hvala lijepo. Ja želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni, komisiji i svim kolegama koji su uzeli riječ. Dopustite mi da najprije iznesem jednu primjedbu opće naravi. Naše su namjere dobre. Mi želimo unaprijediti kakvoću zraka u Europi. Izvjestitelj parlamenti i ostale zainteresirane strane slažu se u vezi s tim pitanjem. Međutim, kada se zađe u detalje, onda se ispostavlja da autori amandmana predlažu posebne propise, primjerice postrojenja koja funkcioniraju povremeno, koja ne radi čitavo vrijeme, ili pak e, spomenuli ste naftne brazde na sjeveru Europe ili pak e, izvan europskog teritorija. To komplicira situaciju. Osim toga imamo još jedno dopunsko pitanje, a to je različit stupanj razvoja u pojedinim državama članicama. Konkretno imamo tu pitanje toplinskog grijenja. U nekim e, zemljama postoji e, centralizirani sustav, a u drugima postoji decentraliziran sustav koji se, koji se koristi različitim vrstama goriva, bilo da je riječ o ugljenu, biomasi ili nekim drugim energentima. Moramo se prisjetiti također da ukoliko nametnemo prestroge norme u kratkom vremenskom razdoblju, to nas može dovesti u situaciju u kojoj će vlasnici pojedinih postrojenja zaključiti kako su troškovi previsoki, te će isključiti svoje postrojenja iz centraliziranog sustava. Na taj način se može dogoditi da e, će ta postrojenja funkcionirati prema e, diskrecijskim odlukama. To je iskustvo iz moje zemlje. Zatim, e, još jedno bitno pitanje se tiče terminologije, dozvola, zatim registracije postrojenja Mislim da bismo tu mogli postići dogovor i e, nakon što budemo raspravili amandmane koje smo dobili do sada, uvjeren sam da ćemo postići sporazum i da ćemo moći, da ćemo moći pritočiti konačnu inačicu ovoga izvješća koje će biti prihvatljivo svima. Zahvaljujem na ovoj razmjeni mišljenja koja je bila iznimno zanimljiva. Nakon sastanka sa izvjestiteljima u Sjeni moći ćemo detaljnije podnijeti izvješće o onim temama za koje nismo imali vremena danas. Hvala. Želim samo podsjetiti da ćemo glasovati 6. i 7. svibnja a nakon toga ćemo imati glasovanje na plenarnoj sjednici. Mislim da sada možemo zaključiti rad pod ovom točkom dnevnog reda i sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je resursna učinkovitost u susret cirkularnoj ekonomiji. Kao što znate imamo mišljenje, pa odmah dajem riječ kolegici Pjeti Kajnen koja je autorica mišljenja. Izvolite. Hvala lijepa. Osobno smatram da je ovo i jedna od najvažnijih tema kojima se bavi Europski parlament jer eto slučajno imamo samo jedan planet, a mi koristimo resurse e, već sad ovoga trenutka jednog i pol planeta. Ako ovako nastavimo sve značajne znanstvene prognoze kažu da ćemo do 2050. koristiti četiri planeta. E, to se ne može dogoditi, ne smije dogoditi. Dakle, kakve e, promjene ćemo učiniti i ako e, i hoće li te promjene biti profitabilne za nas ili katastrofalne. A to je vrlo e, konkretno važna tema za Europsku uniju jer mi smo e, područje ovisno o uvozu sirovina. Dakle, naša konkurentnost može počivati samo na učinkovitijoj upotrebi resursa, na inovativnoj, inteligentnoj upotrebi resursa. To je dakle jedna sustavna promjena, jedna promjena načina razmišljanja, a ne samo još jedan e, komad e, zakonodavstva. Radi se o pre, e, promjeni našeg gospodarstva E, koja će koristiti i našoj, našem okolišu i našoj konkurentnosti. Zato su nam potrebni poticaji i moramo e, poduzeti zakonodavne E, zakonodavne akcije djelovati zakonodavno jer moramo potaknuti ulagače da ulažu u e, energetski učinkovitija rješenja i u inovativna rješenja. To se trenutno ne događa. I to je dio problema. E, I zato djelomično e, i ne vidimo nova ulaganja u Europi. U redu. Sada ću relativno brzo proći kroz neke od ideja koje e, smo e, zapisali. Kao prvo moramo, prikaz, moramo primijeniti neka načela koja su sadržana u prijedlogu komisije koje je od prošloga ljeta Dakle, kao prvo e, da se materijale koristi najprije na najbolji način, a tek onda za sekundarne svrhe i da se e, materijale koristi e, na drugi način Dakle, na primjer palmino ulje, hoćemo li ga najprije spaljivati ili ćemo ga najprije iskoristiti kao hranu pa tek onda spaljivati. Dakle, to znači da imamo jednu hijerarhiju otpada i da imamo nultu stopu otpada kao cilj za 2050. Što je krajnji rezultat nekog procesa, e, trebao bi postati sirovina za nekog drugog. Dakle, e, na taj način sirovine će kružiti. Dakle, moramo primijeniti ta načela u, za održivo korištenje resursa, imamo e, neobnovljive e, resurse, imamo ciljeve u vezi s njima do 250, 2050. i također e, i za obnovljive izvore. na način e, da ih, da, su, e, da ih se koristi na optimalni mogući način osnovno načelo je da bismo trebali dobiti deset puta veću učinkovitost prilikom korištenju e, resursa, e, što bi imalo i gospodarske i financijske koristi i povećalo e, konkurentnost Europe uz korištenje jedne desetine od onoga svega što danas koristimo odnosno trošimo. Dakle, potrebni su nam obvezujući ciljevi. Ako sada koristimo jedan i pol planet, to moramo smanjiti na, za 30%. To bi nam trebao biti cilj do 2030. A da bismo znali jesmo li postigli taj cilj ili ne, potrebni su nam indikatori. Zato ćemo danas imati e, jednu e, radionicu na tu temu. E, indikatori su važni, dobijete ono što mjerite. Ako nemate ispravne kriterije, onda ne znate koji je rezultat i onda E, potrebni su nam dakle e, indeksi za potrošnju na globalnoj e, razini, na razini Europske unije i tako dalje. Profit poduzeća može se postignu, postići i korištenja vrlo neučinkovitih metoda upotrebe resursa. Dakle, nije e, dovoljno promatrati samo profitabilnost. Potrebni su nam obvezujući ciljevi, e, potrebne su nam e, informacije na temelju kojih možemo točno analizirati našu upotrebu resursa. i na taj način ćemo postići promjene i na razini Europske unije i na razini zemalja članica. Dakle, 30% do 2030. E, indikatori i pod indikatori kojima bi se provodila mjerenja na svim to, razinama. To bi trebalo uključiti u europski semestar, u procjene učinka i u dugoročno izvještavanje o upotrebi resursa koje bi morale e, e, podnositi sve kompanije, dakle poduzeća. Potom e, potrebno je dosta toga učiniti u području zakonodavstva. Ja smatram e, da je vrlo važno da se opet pozabavimo e, direktivom o ekodizajnu. Mi smo postigli učinak na proizvodnju u različitim dijelovima svijeta pomoću te direktive i kad ako sada postavimo nove ciljeve u, slje, u budućnosti bismo trebali razviti jedan e, sustav indikatora tako da 2000, da dugoročno do 2050, do 2050 imamo obvezujuće kriterije za e, dizajn proizvoda treba bismo uvesti obveznu putovnicu za proizvode koja sadrži ove informacije i osim toga trebali bismo razviti horizontalne zahtjeve za direktivu o ekodizajnu tako da e, u to uključimo i sve proizvodi koji se uvoze u Europsku uniju što se tiče e, mogućnosti da ih se reciklira i da se e, materijali upotrebljeni za njihovu proizvodnju recikliraju u Europskoj uniji. Što se tiče ekodizajna moramo djelovati što se tiče e, nadziranja e, tržišta i moramo uvesti samo e, monitoring, dakle gdje poduzeća sama nadziru svoj svoje e, učinkovitost korištenja resursa, a taj bi sustav trebao biti obvezatan i trebao bi također e, bio, e, trebao bi vrijediti i za robu koja se uvozi u Europsku uniju. E, kontrolori toga bi trebali biti registrirani unutar Europske unije kako bi se u njih mogli pouzdati. Nadalje, naravno, postoje informacije za potrošača i e, potrošače i tako dalje. Važan dio ovog paketa je direktiva o gospodarenju otpadom. E, moj je prijedlog da komisija vrlo brzo podnese taj prijedlog parlamentu. Ono što nam je potrebno je povećati e, ciljeve što se tiče recikliranja na barem 70% kruto komunalnog otpada. Nadalje, i to do 2025. i trebalo bi uvesti naknade za spaljivanje otpada, jer spaljivanje otpada je dio problema. E, možemo e, stvoriti, možemo potaknuti recikliranje otpada time što smanjimo ili ukinimo spaljivanje. Dakle, potreban nam je jedan e, set e, akcija, odnosno djelovanje koje koje će e, značiti da je proizvođač odgovoran za gospodarenje otpadom što trenutno nije slučaj. Dakle, kad netko pokušava Dakle, trenutno, na primjer, nemamo e, pravnu sigurnost e, i nema garancije, odnosno nema obveze da proizvođač, na primjer, boca mora preuzeti natrag te boce i reciklirati ih. a načelo bi trebalo biti da e, sve sirovine trebaju cirkulirati u e, eko u gospodarstvu prije nego što dospiju e, na otpad. tu treba upotrebiti sredstva iz svih mogućih izvora, iz fonda za strateška ulaganja iz eh, horizonta 2020. i sredstva Europske investicijske banke. Eh, potrebno nam je i financiranje za rudarenje otpada, eh, poticaj za različite sektore, komunalne i, i, za, za komunalni i za poslovni sektor. Dakle, zelena javna nabava kao dio javne nabave koja je odgovorna za 25% našeg bdp u Europi, e, e, politički okvir e, što se tiče proizvodnje hrane velika tema u koju neću detaljno ulaziti je komunikacija o održivoj hrani koju očekujemo od komisije. To je jedna od najvažnijih e, tema gdje možemo povećati našu, e, naše, našu učinkovitost korištenja resursa e, gdje je učinak vrlo veliki ja dakle predlažem da komisija predloži e, stalnu platformu za učinkovito korištenje resursa, pri čemu bi e, važni akteri mogli razmjenjivati najbolje prakse i zapravo bismo osim toga trebali imati i reviziju postojećeg zakonodavstva što već postoji u postojećem zakonodavstvu, na primjer u zakonu o tržišnom natjecanju i koji, koji dijelovi tog zakonodavstva sprječavaju cirkularno gospodarstvo, odnosno njegovo funkcioniranje. Potrebno nam je i jedan e, program e, koji bi se u vezi sa zgradama, odnosno održivošću zgrada, i sektora građevinarstva komisija bi trebala e, predložiti načela, odnosno standarde koji bi vrijedili za zgrade i procese gradnje. E, na primjer, od 40 do 70 posto energetske učinkovitosti možemo postići pomoću boljih konstrukcija u području građevinarstva. Sve u svemu moramo kombinirati dva različita sektora naše politike. S jedne strane imamo dakle učinkovito korištenje resursa, održivost i e, okolišne e, e, aspekte, a s druge strane ekonomske poticaje sada naši ekonomski poticaji ne uzimaju u obzir okolišne učinke, e, dakle sada je dovoljno postizati e, profit e, uz izbjegavanje ekolišne odgovornosti. Na taj način se mogu postići profiti i visoke cijene dionice. S druge strane, ako ste investirali u e, održivu e, i e, održivo gospodarstvo, održive meto, održivu tehnologiju i ako na učinkovit način koristite resurse, to, ne, to se ne odražava na, na pozitivan način na cijene dionica, na primjer. E, mi ćemo na radnoj skupini vidjeti kako se može e, učinkovito korištenje resursa inkorporirati u naše zakonodavstvo. Evo, na primjer, e, po, poslovne, biznisi, gospodarski akteri koji koji e, više opterećuju okoliš, od njih bi se moglo zahtijevati da imaju veću e, količinu kapitala u bankama kako bi se rizici bili kako bi rizici bili bolje pokriveni e, e osiguranjem i naravno osigura, e, informacije o učincima na okoliš od, e, od e, e, projekata u koje se investira bi trebale biti obvezatne. Imamo još naravno cijeli niz tema kojima bih mogla govoriti, ali vrijeme je ograničeno, pa ću ja evo sada završiti i vrlo sa velikim zanimanjem ću saslušati vaše komentare i prijedloge. Hvala lijepa. Riječ sada imaju izvjestitelji u sjeni. Kao prvi gospodin Zofoli, kao zamjena za gospodina Palučija. Hvala vam predsjedniče. Još jednom se želim u ime kolega Paulučija. Zamolio me je da vam prenesem e, njegove komentare. Prije svega želi zahvaliti izvjestiteljici na predanosti koju je pokazao od samog početka te na vrlo konstruktivnom radu. Nekoliko kratkih komentara. Postoje dijelovi koje je potrebno produbiti i to posebice onaj dio koji se odnosi na kaskadno korištenje resursa te na opće ciljeve koji se odnose na otpad. Kolega Paulučić će sa ostalim zastupnicima iz kluba zastupnika socijalista e, predložiti vlastite e, prijedloge. U dokumentima komisije se ne govori o prijedlogu vodnih resursa te o e, korištenju tla. Dakle, ta dva područja nisu dovoljno obrađena. Čestitke izvjestiteljici zbog toga što je skrenula pozornost na temu održivosti našeg e, sustava proizvodnje hrane. Osim toga, nešto više treba reći o korištenju plastike te kako e, njezina funkcija proizvoda dugotrajnog proizvoda, kakva je bila na početku, e, se danas pretvorilo u gotovo proizvod koji se dakle koristi samo jednom i koji eto u par dana uspije e, stvoriti ogromnu količinu otpada i zagaditi naša mora. Tako da eto ovo je nekoliko općih komentara, a sada ćemo raditi na tome i dati naše prijedloge. Hvala, a sada gospodin Demesmeker. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Želim najprije zahvaliti gospođi Peti Kajnen. Ona je e, podastrla vrlo dobar nacrt izvješća koji je sigurno dobar temelj za daljnje E, rasprave. Bilo je ugodno iznenađenje ono što je potpredsjednik komisije Timmermans rekao prije nekoliko dana da je cirkularno gospodarstvo budućnost Europe. Naravno u tome se slažemo s njim i drago nam je e, što možemo očekivati jedno, e, jedan ambiciozan prijedlog komisije nekoliko pitanja. Što se tiče indikatora, odnosno ciljeva, tu se slažem sa izvestiteljicom. mjeriti, znači znati i po mom mišljenju je jako važno da imamo usporedive podatke, informacije. E, mi već imamo neke informacije, na primjer od Agencije za e, zaštitu okoliša e, i moramo međutim nastaviti sa radom u tom u toj sferi. E, bitno je da imamo tu konkretne ciljeve i e, to je važno i za poduzeća jer oni moraju planirati svoja ulaganja i to u skladu sa tim našim ciljevima. E, izvjestiteljica govori o vodećem indikatoru i podindikatorima da li ćemo e, time dobiti usporedive e, rezultate, odnosno informacije ili e, izvjestiteljica želi imati ciljeve različite od države članice do države članice. Dakle, tu se već veselim današnjoj, radionici E, što se tiče kaskadnog korištenja resursa i dobivanja energije iz otpada, to bi moglo smanjiti našu ovisnost e, o izvorima energije iz trećih zemalja. E, mi u svakom slučaju moramo promišljeno postupati. Europska komisija je u okviru energetske unije dala priopćenje o energetskom korištenju otpada. Dakle, moje pitanje je kako ćemo, kakva će tu hjerarhija biti predložena. o tome sigurno još možemo raspravljati. Što se tiče ekodizajna, E, tu je do sada uglavnom bio naglasak na energiji, ali sad se e, to proširuje i na korištenje sirovina i resursa. E, kada se skupljanje otpada i njegova ponovna upotreba kombinira sa ekodizajnom, odnosno obvezom da se sirovine upotreblje za proizvod mogu ponovo koristiti, to bi bio bila velika i prednost što se tiče konkurentnosti Europe. Međutim, naravno da bi e, trebalo izbjeći birokratsko opterećenje e, i u vezi s tim se dosta toga može reći. Želim još jednom naglasiti da nam su nam potrebni europski ciljevi, e, pravna sigurnost, predvidivost E, i jednaki uvjeti za sve unutar jedinstvenog tržišta. Ciljevi moraju osigurati da e, naš okoliš bude zaštićen e, u interesu svih naših građana i ciljevi moraju biti dovoljno ambiciozni Hans Brojnings, voditelj Europske agencije za okoliš mi je nedavno rekao ako mislite da imate vodeću ulogu, ali niko vas ne slijedi, onda ste samo otišli u šetnju. E, to moramo imati na umu. Dakle, potrebni su nam oni koji slijede e, ciljeve i tu su važna partnerstva Nadalje, što se tiče krutog komunalnog otpada, što podrazumijevate pod krutim otpadom? E, imamo statistike koje međutim e, ono što nas zabrinjava je eventualno birokratsko opterećenje koje bi moglo nastati nadalje E, zabrana bacanja materijala koji se može e, reciklirati. E, tu želim predložiti dvije važne nijanse. Kao prvo što se tiče vremena skladištenja sirovina koje se još ne mogu iskoristiti, dakle privremeno skladištenje kako bi se kasnije e, kasnije iskoristile. Meni se čini da da bi se to moralo dopustiti. Nadalje što se tiče spaljivanja otpada, to se ne može odlučiti na europskoj raziji. Mi u Flandriji imamo e, to regulirano i za to su nadležne nacionalne vlasti, a ne Europska unija jedno pitanje komisiji kako želite povećati potražnju za e, recikliranim materijalom na tržištu i kako e, i što e, se podrazumijeva pod rudarenjem otpada? Da li se time misli na bolje korištenje postojećih deponija? Što se tiče zgrada, dakle, meni se ja naravno nisam za globalni pristup što se tiče zgrada, mislim da tu ciljevi moraju biti e, formulirani srednjoročno i dugoročno. Potrebni su nam ciljevi koji će dovesti do promjena načina razmišljenja, e, ali kako bi se unutar poduzeća mogla planirati buduća ulaganja. E, E, ja sam sada nabrojao mnogo toga, ali evo time završavam. Hvala lijepa. Hvala. Mogu li vas samo kratko zamoliti da govorite sporije kako bi vas premoditelji mogli pratiti, zato što e, stvarno nije mi bilo jednostavno pratiti e, vas dvoje koji ste sada govorili. Vicer Gerbrandi. Gospodine Gerbrandi. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Dobro, ja ću onda pokušati govoriti engleski danas. I ja želim zahvaliti Sirpi Pjetikajnen na odličnom nacrtu izvještaja. Ne smijemo podcijeniti važnost ovog izvještaja zato što je ovo mogućnost da mi damo naše mišljenje, ali osim toga ovo je mogućnost i da komisiji pošaljemo znak o tome što očekujemo od njihova prijedloga o cirkularnoj e, ekonomiji. Iako se veselimo o tom prijedlogu. Iako ćemo biti iskreni, Franz Timmerman je e, rekao da je ljestvicu postavio vrlo visoko i rekao na plenarnoj sjednici da će novi prijedlog biti ambiciozniji od e, sadašnjeg. Iako ono što dolazi iz komisije mi se za sada čini da nije baš u skladu s tim uvećanjem, ali dobro, vidjet ćemo. Čitajući nacrt izvještaja, osjetio sam snažan vu. Činilo mi se da smo se vratili u 2011. kada smo dobili od Europske komisije e, smjernice o resursno učinkovitoj Europi i brojni elementi o kojima sada raspravljamo stoje u tom dokumentu od te iste Europske komisije. I ako mogu izvesti jedan zaključak iz toga, taj bi bio sljedeći. Korištenje komunikacija, akcijskih planova, smjernica Vidim da takav način rada jednostavno ne, ne funkcionira, jer opet smo u istoj točci u kojoj smo bili prije 4 do 5 godina. I to je jako važan zaključak. Tako da, ako je meni ovdje nešto jasno, to je da moramo e, imati zakonodavni e, pristup i tu se slažem sa našom izvjestiteljicom. No, jedini snažan zakonodavni paket koji je proizašao iz svega toga bio je paket o otpadu koji je, kao što znamo, povučen od strane Europske komisije. Kada razgovaramo o komisiji, mi, dakle, i ovdje u parlamentu, a i u Berlamonu, krivimo zemlje članice što se politike ne provode. Ali što je sa komisijom? Ako pogledate sve probleme koji su um, postojali u tom dokumentu o resursnoj učinkovitosti Europe, mnogo toga nije ispunjeno, mnogo toga nije uopće provedeno. Tako da, kad je riječ o provedbi, ne možemo govoriti e, da je samo krivica zemalja članica da ne provode na pravi način propise Europske unije. Europska komisija bi također trebala ispuniti svoja obećanja, jer u protivnom su obećanja mm, besmislena i nemaju nikakvog političkog značenja. E, moj komentar je na sadržaj izvještaja. Prije svega, i to stoji u mojem izvještaju iz 2011. o resursnoj učinkovitosti, no bojim se da je to um, slučaj sa brojnim temama ovdje, jako je važno da stvorimo pravo tržište za sekundarne sirovine. Ako gospodarstvo ne funkcionira kako treba tržište sekundarnih sirovina, nećemo nikada uspjeti e, prijeći na cirkularno gospodarstvo. Tako da to je jedan od ključnih elemenata. Nešto što sam predložio prije tri godine jest da stvorimo neku vrstu Schengena za otpad, da bude jednostavnije prevoziti otpad preko granica, kako bismo stvorili gospodarstva e, razmjera i kako bi bilo jednostavnije i ekonomski ispletivije reciklirati proizvode. Još jedan element na kojem treba raditi je definiranje PDV sustava. U odboru smo razgovarali o tome da se porezi maknu sa rada na e, resurse i drago mi je da će e, odbor zatražiti od komisije da se zatraži premještanje oporezivanja sa rada na resurse. A i, i tome se stvarno veselim i dakle koliko se puta moramo ponoviti, isto vrijedi i za poticaje. Zatim ekološki dizajn. Gospođa Pjetikajnen je vrla, no ja bih vas podsjetio na sedmi okvirni okolišni program u kojem smo zajedno sa vijećem i komisijom usvojili vrlo snažan e, dokument o metodama ekološkog dizajna. I podsjećam povjerenike Katajnena, Vela i Timmermansa da su svi obećali e, provedbu sedmog okolišnog akcijskog programa. Nadalje, moramo znati troškove nedjelovanja kad je riječ o resursima. U komunikaciji smo pročitali da Europska industrija može uštediti 600 milijardi eura godišnje ako, bi, e, ako bismo uspjeli prijeći na cirkularno gospodarstvo. Mogli bismo povećati BDP za 3,9%, a nisam baš siguran da postoje druga područja u kojima bismo mogli ostvariti ovako značajan gospodarski rezultat. Ali osim toga moramo sagledati i troškove nedjelovanja. I zato mislim da bismo e, trebali pogledati izvještaj o resursima jer tamo stoji da ćemo izgubiti jako puno novaca ukoliko ne prijeđemo na cirkularnu gospodarstvo. I na kraju vrlo sam zabrinut kako Europska komisija e, postupa sa učinkovitosti, sa resursnom učinkovitosti. Na tome se radilo u DG Envy u proteklom sazivu i čujem e, glasine da ljudi koji su na tome radili proteklih nekoliko godina da su razmješteni na druge položaje i da jedinica za resursnu učinkovitost e, će biti ukinuta. Platforma za resursnu učinkovitost u Europi, nije mi jasno gdje oni stoje, no htio bih čuti nešto o tome od komisije. I na kraju finalni komentar, nekoliko pitanja komisiji, vrlo konkretnih pitanja smatra li komisija da je potrebno pripremiti novu, novi prijedlog o tablici indikatora za resursnu učinkovitost, što planira učiniti sa povučenom komunikacijom e, tlo kao resurs i da li se komisija slaže s nama da indikatori resursne učinkovitosti moraju biti uključeni u europski semestar. Hvala vam. A najprije, nego, prije nego što dam riječ kolegici Kolečni, moram vas obavijestiti da smo sa izvjestiteljicom Boylan dogovorili da ćemo njezino, njezin izvještaj odgoditi za sljedeći sastanak. A sada gospođa Konečna. Naravno, promijenit ćemo i rok za podnošenje amandmana za tu točku. Gospođa Konečna, izvolite. Hvala, ja ću biti kraća od mojih prethodnika, jer su oni uglavnom spomenuli sve ono što sam ja željela reći. Moram reći da u okviru ovog novog prijedloga i s obzirom na novi e, nacrt izvještaja pozdravljam e, veći naglasak na samo stvaranje otpada no ono što ja vidim kao problem su visoke stope koje smo definirali za recikliranje. Ne samo zbog visokih eh, tih eh, vrijednosti, već zbog toga što bismo prije nego što definiramo te granice trebali analizirati potražnju za takvim eh, mm, otpadima i cijeli sustav recikliranja. Vrlo često ne sagledavamo učinak predloženih paketa i to posebice kada je riječ o ambalažnom otpadu, to bi moglo imati e, negativne učinke na naše gospodarstvo. To je zapravo i bio jedan od najvećih nedostataka prethodnog prijedloga. A novi prijedlog, a niti novi izvještaj se zapravo ne bave tim pitanjem kako treba. Moramo shvatiti da ako želimo ostvariti definirane ciljeve, da moramo imati e, jedinstvenu metodologiju za e, recikliranje i za odlaganje otpada i mora biti jasno da znamo kako će gospodarska struktura zemalja članica e, biti pogođena. Ne želim slušati u Briselu, ni u komisiji, ni u parlamentu brojeve, bez da se te brojke ne povežu sa svakom zemljom članicom. Zato što se e, strukture postupanja s otpadom razlikuju od zemlje do zemlje i sigurno sam da će trebati vremena prije nego se ti postupci svi E, usklade. Slažem se sa izvjestiteljicom kad kaže da trebamo e, indikatore, ali ne smijemo generalizirati i mislim da nije u redu predložiti jedan sustav za sve, zato što se bojim da bi to moglo dovesti do potpuno suprotnog efekta, dakle moglo bi na kraju krajeva biti štetno. I zadnje što bih spomenula i podnijet ću amandmane na tu temu je problem nedostatka jasnoće određenih pojmova. Mislim da moramo bolje definirati što je plastični otpad, što je otpad od hrane i što su sekundarne sirovine. Zato što posebice kad je riječ o otpadu dakle, od hrane, ja sam poslala pisano pitanje komisiji i krajem prošle godine sam dobila odgovor koji nije baš odgovorio na moje pitanje. I moram reći da se nimalo ne slažem sa njihovim stavom o tome. Tako da ako želimo izbjeći sukobe od samog e, početka, mislim da moramo jasno definirati te pojmove. Za pojmove koji se ovdje koriste. Zato što kasnije u fazi monitoringa i izvješćivanja moglo bi nam se dogoditi da je svaka zemlja članica shvatila određeni pojam na drugačiji način i onda će koristiti brojke kako njima odgovara, a ne kako eh, je zamišljeno da pomognu gospodarstvu. Hvala vam i sada gospodin Pedićini. Hvala vam predsjedniče. I mi pozdravljamo izvještaj i smatramo da je izvještaj vrlo dobar temelj koji će pomoći prijelaz u cirkularno gospodarstvo. Mi ćemo se zalagati e, za postupno ukidanje korištenja fosilnih e, resursa i sad ćemo dati doprinos kako bi se uklonile uklonili fosilni resursi koji usporavaju prelazak na cirkularno gospodarstvo. Slažemo se sa izvjestiteljicom da treba ukloniti subvencije koje imaju negativne učinke na e, okoliš, posebice kad je reč o spalionicama. Slažemo se da treba uvesti indikatore za mjerenje učinkovitosti resursa i tu bismo htjeli e, predložiti konkretne mjere, poput na primjer smanjenja PDV-a za one tvrtke koje koriste resurse koji se ponovno koriste ili su reciklirani. Smatramo da treba promicati ponovno korištenje ili recikliranje proizvoda na kraju dakle, njihovog e, životnog vijeka i ojačati načelo da onaj tko zagađuje taj i plaća. Smatramo da direktivu o ekološkom dizajnu treba proširiti i na druge proizvode kako bi se ti proizvodi mogli e, razmontirati i kako bi se dijelovi mogli ponovno iskoristiti na, dakle, po kraju isteka životnog vijeka pro, proizvoda a treba se gledati i međunarodni aspekt kako se naše tvrtke ne bi suočavale sa nepoštenom konkurencijom zbog proizvoda koji dolazi iz trećih zemalja koje nemaju iste ovakve standarde kao Europska unija, a s druge strane e, surađivati s onim zemljama koje su spremne prihvatiti ove standarde. Veselimo se e, radu sa našom izvjestiteljicom i sa ostalim izvjestiteljima u sjeni na ovom vrlo važnom izvještaju. Hvala vam, a sad gospodin Tormes. Oprostite, koliko imam vremena? Prije svega želim zahvaliti Sirpi. Ona je zapravo jedan, jedna od osoba koja je počela cijelu ovu priču, radili smo zajedno na jednom izvještaju prije nekih pet godina, čini mi se. I prije nego što uđem u detalje, ja smatram da je ovaj izvještaj na vlastitu inicijativu dobar politički izvještaj nakon nevjerojatne promjene oko politike koja je po meni najvažnija za Europu, ne samo za zaštitu okoliša, već i za stvaranje radnih mjesta. I kada pogledate procjenu učinka komisije od TTIP-a o stvaranju radnih mjesta i pogledate procjenu učinka komisije o cirkularnom gospodarstvu, vidjet ćete da je cirkularno gospodarstvo 6 do 7 puta veće, to jest dakle da će 6 do 7 puta bolje rezultate imati na gospodarstvo nego TTIP. I kada onda pogledate politički napor kojeg komisija ulaže e, u TTIP i dozvoljava si zaustaviti dozvoljava se zaustaviti ovako važan projekt zbog nekakvih osobnih sukoba, vidi se <clears throat> kakvi su prioriteti, jer Komisija je sada zaustavila ovo, a nemojmo zaboraviti niti lobi za spalionice koji također su jako sretni da nema paketa o otpadu. Tako da mi moramo definirati ljestvicu za gospodina Timmermansa. On je rekao da će napraviti nešto ambicioznije. A ja, optimističan sam, mi ćemo gospodinu Timmermansu reći što je ambiciozni paket o cirkularnom gospodarstvu. To je zapravo zadatak kojeg imamo. E, nekoliko riječi o pokazateljima. Ja bih radije zadržao 2030. a ne 2050. 50. je bitna, ali ipak smatram da bismo trebali inzistirati na ranijem datumu. I nemojte zaboraviti, Nemojte pocijeniti, mi smo još uvijek e, uzor za Kinu, za Indiju, za ostala gospodarstva u razvoju. Tako da što budemo mi brži, što više izvoznih mogućnosti stvorimo, bit ćemo još bolji izbor za nova gospodarstva u razvoju. Zato moramo ubrzati i moramo biti ambiciozniji od komisije o ciljevima za našim za resurse. Dakle, 30% mislim da bi bio dobar. I na kraju dana ono što mi kao Europa moramo učiniti jest e, smanjiti naš okolišni otisak. I sve ono na čemu radimo možda neće biti dovoljno dobro. Moramo pogledati i na sedmi okolišni akcijski plan, vidjeti što Europa planira, e, koji su planovi Europe i sjetite se i prezentacija potočnika, on je uvijek pokazivao gdje je gospodarstvo koje ne koristi previše resursa, a opet, dakle, dobro se razvija. Još jedna tema koja je bitna, recikliranja. Ideja recikliranja otrovnih materijala, nisam siguran da je to dobar pristup. Znam da to nije jasno, zato što otpad koji danas imamo sadrži toksične materijale. Stoga mislim da moramo provesti ozbiljnu raspravu. I ono što bismo trebali, e, za što bismo se trebali zalagati jest recikliranje netoksičnih materijala. I ako imamo poz, e, pristup pozitivnog popisa, u kojem ćemo definirati pozitivne materijale ili tvari, dakle u krugovima koje želimo stvoriti, mislim da je to bolja ideja nego jednostavno zatvoriti oči i reci neki postoci dolaze odavde, drugi iz drugog dijela, jer bojim se da na taj način nećemo uspjeti stvoriti e, veliku visoku kvalitetu. I još dva zadnja komentara. Transparentnost. Ako želimo da dobavljači rade zajedno, treba nam veća transparentnost. I bez transparentnosti ni banke, ni tvrtke, nitko neće znati koji se rizici poduzimaju. Zato moramo stvoriti više podataka. I ćemo jedino ako cijelo društvo bude sudjelovalo u tome. Moramo razgovarati o tome kako izgraditi most prema cirkularnom gospodarstvu kako izgraditi mostove sa gradovima, sa regijama poput Flandrije, Baden-Württemberga i tako dalje. Zato što ako o svemu tome razgovaramo samo na akademskoj razini i samo u Briselu, neće se primiti na terenu. Tako da moramo o tome razgovarati i uključiti cijelo naše društvo. Hvala vam što ste mi ostavili vremena. Hvala, a sada gospodin Grote. Hvala lijepa, želim zahvaliti izvestiteljici mislim da što se tiče e, ove teme, ako e, tu postupimo na pravi način, možemo puno postići. Dakle, tu su potencijali ogromni. Kad se pogleda što je komisija prezentirala, koje su to brojke, ako uspijemo doista realizirati cirkularno gospodarstvo, moguće je stvaranje 2 milijuna novih radnih mjesta. Dakle, trebali bismo se doista koncentrirati na ovo, to je doista nešto što može generirati ogroman broj radnih mjesta i ne smijemo tu podleći utjecaju razno raznih lobijista što bi nas koštalo radnih mjesta. Ne, naprotiv, mi ćemo stvoriti radna mjesta i sve snage ćemo ovo e, podupirati i raditi na tome i e, naravno e, moramo ostati kod ovoga, a ne e, odustati. Mi ćemo i potpredsjednika Timemansa držati za riječ što se tiče ovoga, on je obećao da ćemo dobiti prijedlog komisije, vidjet ćemo kako će taj prijedlog izgledati kad dođe. Podupirem sve što je rekla kolegica Peti Kajren, osim jedne stvari, a na to je upozorio i e, povjerenik Potočnik, e, a to je tema bacanje hrane. Mislim da e, u tema bacanje hrane u Europi mora biti uključena u ovaj dosje. Moramo imati procjene posljedica učinka kod svakog novog e, zakona koji usvajamo e, i kod svakog zakona moramo voditi računa o tome da li on ima za posljedicu e, traćenje hrane ili ne. Ja ću odgovarajuće amandmane e, uložiti, odnosno pokušat ću da se tome da veći značaj u ovom izvješću. Jedna druga stvar što se tiče otpada, moramo u budućem zakonodavstvu e, se pobrinuti za to da ako su komune već dosta uznapredovale u ovom području e, da e, što se tiče gospodarenja otpada, da tu pogledamo što se dalje događa sa sirovinama koje nisu kontaminirane, koje ne sadrže toksične tvari. E, dakle, važno je da buduće zakonodavstvo E, ne onemogući, ne sabotira daljnji rad tih komuna na, e, na ovom području. E, u vezi s tim ću također uložiti amandmane. Veselim se našoj daljnjoj raspravi i još jednom želim zahvaliti izvjestiteljici koja se i sve snage zalaže za E, resursnu učinkovitost i ja ću vrlo rado nastaviti surađivati s njom. Hvala lijepa. Président, e, très rapidement, moi je, me mes collègues pour euh, remercier notre rapporteur. Hvala. I ja se želim pridružiti čestitkama našoj izvjestiteljici. Nekoliko kratkih komentara. Prvo, cirkularno gospodarstvo je ključno za naš naše gospodarstvo. Želim naglasiti potrebu da se potiču uh, poduzetnici da ulažu u uh, načine rada koji će biti pogodni za cirkularnu ekonomiju. U Francuskoj, vam moram reći, Francuska je vlada pripremila izvještaj o uh, otpadu hrane to jest o traćenju hrane, moramo uzeti u obzir i tu temu uh, i razmišljati o tome kakav to učinak ima i na teritorije i na regije. Ne želimo da lijek bude još gori od bolesti. Jako je važno promicati ideju e, sigurnosti, energetske sigurnosti u Europu, u Europi, a i inzistirati na stvaranju e, novih radnih mjesta. Isto tako moramo razgovarati i o industrijskom otpadu, zato što u izvještaju se najviše govori o privatnom otpadu. raport en eh, Hvala lijepa. Želim zahvaliti izvestiteljici. E, ponovna upotreba sirovina je važna i za odbor za poljoprivredu gdje sam također član. Tu se može postići velike uštede i e, moguće je e, tu doći do velikog broja inovacija što se tiče ponovne upotrebe sirovina hranjive tvari e, se za sada ne koriste optimalno na primjer iz tajskog gnojiva e, i poljoprivrednici zbog toga moraju kupovati gnojivo, e, a na, u Europi nemamo tržište koje bi potaknulo, odnosno omogućilo ponovno e, korištenje e, tih tvari. I također smo uvosni o uvozu, na primjer, fosfata zbog toga. Hvala lijepa. Hvala, a sada dajem riječ komisiji i molim komisiju da bude kratka. Izvolite. Hvala lijepa. I zahvaljujem također izvjestiteljici na značajnom doprinosu. Ovo izvješće je pravovremeno vezano uz naš akcijski plan o cirkularnom gospodarstvu na kojem radimo. Očekujemo da ćemo ga usvojiti zajedno sa revidiranim prijedlogom o otpadu u listopadu. Naš je pristup operativne prirode usmjeren je na rješavanje ključnih uskih grla i u tom smislu komisija provodi unutarnji pregled zakonodavstva kako bi se odredile najprimjerenije mjere koje će se primijeniti u ovom mandatu. Što se tiče ciljeva, odvajanje rasta od uporabe prirodnih resursa je i dalje cilj naše politike i nešto čemu stremimo, a sukladno našem prethodnom radu to odgovara poboljšanju materijalne učinkovitosti u iznosu od 30% do 2030. godine. Međutim, donošenje obvezujućih ciljeva nije trenutno predviđeno u kontekstu rada na cirkularnom gospodarstvu. E, politika koja se tiče resursne učinkovitosti je već predmet nadzora, tako da imamo tablicu indikatora koje redovno objavljuje Eurostat. Daljnji napori se rade na doradi pokazatelja i na unapređenju podataka. Što se tiče ekološkog dizajna i mogućnostima da se resursna učinkovitost i ti kriteriji ugrade u e, politiku o proizvodima, dakle da to je nešto što e, ćemo razmotriti, no moramo se pobrinuti da postoji bolja dosljednost kod korištenja postojećih instrumenata. Dizajn proizvoda je vezan uz razvoj proizvoda za reciklirane sekundarne materijale, kao što smo čuli, poboljšanje reciklaže, ali isto tako i bolje informiranje o sadržaju kvaliteti materijala i mogućnosti e, popravka. Dakle, tu ćemo možda preuzeti i ideju putovnice proizvoda. Što se tiče otpada, novi zakonodavni prijedlog će biti predložen e, na jesen, kao što sam spomenula. Mi želimo povezati gospodarenje otpadom e, sa postizanjem ciljeva cirkularnog gospodarstva. Predložit ćemo načine za poboljšanje akije u području gospodaranja otpadom na terenu. Ključni izazov bit će da se smanje razlike među rezultatima koje postižu države članice i kao što sam rekla treba pojasniti definicije. Ovaj prijedlog koji se tiče gospodaranja otpadom bit će tema zasebnog izvješća. Samo da spomenem pitanje spaljivanja otpada. Ovdje se ne govori o promicanju povećanja kapaciteta postrojenja za spaljivanje, nego boljeg iskorištavanja postojećih kapaciteta za razliku od, od skladištenja na otpadu. Mi e, želimo holistički pristup e, kroz čitav životni vijek e, zgrada kako bismo izbjegli prebacivanje tereta moramo vidjeti e, koji je sveukupni učinak, ne samo vezano uz energetsku učinkovitost, na tome se već radi. Što se tiče ostalih mjera, područje primjene ovog e, prijedloga se preklapa i sa našim razmišljanjima. E, radi se na tome. Vidjet ćemo koje će biti, će biti prioritetne mjere u akcijskom planu no e, hrana je svakako jedan od prioriteta u raspravama koje se vode među stručnjacima, a pritisak na ključne resurse poput tla i vode, ne samo e, sirovina, bit će e, vrlo bitni u svim aktivnostima, te ćemo vršiti praćenje putem pokazatelja. Netko je spomenuo trošak u slučaju propusta djelovanja. Mislim da je to nešto što svakako treba iskomunicirati dionicima i javnosti. Htjela bih e, zaključiti jednim, e, jednom pozitivnom vješću, naime rad na resursnoj učinkovitosti, na čemu radim u komisiji, E, je nešto što je ugrađeno sve politike u komisiji i ne samo da nije izgubilo na važnosti, nego su tome posvećeni resursi, a to se posebno tiče e, dakle, različitih aktivnosti i istraživanja. Što se tiče akcijskog plana za cirkularno gospodarstvo, mi e, namjeravamo zacrtati put za konkretne rezultate tijekom ovog mandata komisije i nadamo se da će pozitivni rezultati govoriti sami za sebe i nadamo se da ćemo time dati pozitivan zamah za ostvarivanje dugoročnih ciljeva u budućem razdoblju. Hvala. Hvala. I sada odmah riječ ima kolegica Pjeti Kajnin koja će izniti zaključke. Hvala, ja ću nastaviti govoriti vrlo kratko. Kao prvo spomenuli ste metodu e, informiranja koja ne funkcionira, slažem se s time. Tko bi plaćao e, poreze kada bi oni bili na dobrovoljnoj osnovi i e, nadam se da se možda možemo dogovoriti oko jedne stvari ovdje na odboru, ako poticajne mjere u postojećem zakonodavstvu nisu ispravne, nećemo dobiti korisni učinak od cirkularnog gospodarstva. Dakle, treba nam sigurnosti, treba nam zakonodavstvo. I tu e, dolazimo do pitanja pokazatelja. Moramo znati što ćemo dobiti. Što se tiče vodećeg pokazatelja i pitanja zašto je to na razini država članica. Države članice imaju pravne ovlasti za provedbu direktive o otpadu i nekih drugih mjera i neke druge mjere. Prema tome moramo vidjeti e, u kojoj mjeri to funkcionira kako bismo imali jednake uvjete za sve. Međutim, to nije jedno jedino područje gdje su bitni indikatori. Naravno da se to odnosi na čitavu Europsku uniju i na pojedine sektore. Međutim, Države članice su pravni subjekti koji su odgovorni i koji imaju odgovornost za to područje. I tu dolazimo do statističkih podataka i cilja e, nulte stope otpada. Da, trebaju nam isti pokazatelji jer znamo da trenutno statistički podaci nisu usporedivi, tako da ne možemo vidjeti radili li države članice ono što bi trebale ili ne. Ja mislim da Njemci mogu odraditi ono što treba, jer najteže je za one koji imaju najrazvijeniji sustav gospodarenja otpadom, budući da su to zemlje koje moraju uvesti promjene u postojeći sustav. A možda je e, najlakše za one države članice koje imaju manje razvijen sustav gospodarenja otpadom jer onda mogu učiniti skok prema naprednjem sustavu. I ako imate sustav spalionica otpada i odlagališta otpada, onda postoji potreba da se koriste i teže je onda razviti sustav za ponovnu uporabu otpada i zato mm, podržavam ideju paneuropskog tržišta za te sirovine koje se ponovno koriste. Znači to pan, ideja paneuropskog tržišta, zatim sustav subvencija, trošak u slučaju nedjelovanja, pokazatelji i tako dalje. Dakle, bilo je e, mnogo pozitivnih komentara. Nisam imala dovoljno prostora da ih sve ugradim u izvješće, pa vas želim ovim putem potaknuti da predložite amandmane u tom smjeru. Isto vrijedi i za rasipanje hrane, e, što je također jedan značajan dio e, koji spada pod e, održivo gospodarenje hranom. Zatim posljednji komentar koji se tiče toksičnosti. To je vrlo bitno. Ukoliko imamo dakle ponovnu uporabu i cirkularnu ekonomiju, moramo izbjeći toksičnost i te nuspojave. I tu nam trebaju posebne mjere kod označavanja i zato postoji ideja dakle metode ponovne uporabe kod netoksičnih materijala i onda treba vidjeti što učiniti sa toksičnim dijelom a dugoročno treba drastično smanjiti toksičnost tih e, materijala kako bi se oni mogli ponovno koristiti u kućanstvima. I na kraju moramo imati jednake uvjete za poslovne subjekte i poduzetnike. I zato nam treba nadzor na tržištem jer u protivnom ćemo